Uh, evo izvještam kolege i da će nakon glasanja postati mogućnost uh, fotografiranja evo prije podija pa ste i na to dobro ako želite. Te u šest imamo oproštajni koktel. Nadam se da ste dobili pozivnicu kako bi, da, kako bi se međusobno zahvalili, posebice i našem tajništvu na odlično odrađenom poslu. Tako da u šest na e, u prizemlju u odjelu G za zastupnike, hot, znači naš e, koktelić, primanje. Evo samo trenutak da ja dovršim pa ću vam dati riječ. E, ako pogledamo količinu glasanja koje će trebati odraditi danas, a i na sljedećoj plenarki. Sve su to rezultati dugih, dugih e, trijaloga i mislim da ono što je onaj ovaj odbor odradio u ovom razdoblju je bilo odlično i učinkovito i ne, ne vjerujem da je iko mislio da ćemo e, uspjeti odraditi toliko zakonodavnih akata, pa vam svima puno, puno hvala, puno hvala i osoblju i tajništvu. A sada je Filip. Hvala predsjedniče. Hvala na pozivnici, na slikanje, ali obzirom da nema koordinatora, mi zastupnici zapravo ne možemo se e, slikati e, i tako stvarati vidljivost e, za nas bez Svena, kojeg nema ovdje da nam to dopusti. Hvala, dobro, poštujem poštujem e, dakle interne prakse svih klubova, ali ja sam vjerovao da su svi zastupnici jednako pa sam pozvao sve, naravno. A možemo vas dodati Photoshopom ako hoćete naknadno. i Stalin je znao to dodati. nije mu trebao Photoshop. No dobro. E, e, revizija ESA, to je ovaj, dugi e, naslov. Treba nam još jedan test jer smo sada samo u ekonu. Testiramo, ispravljamo sustav. To vote, please. Još četiri, četvero kolega. Još, još, provjeravamo sustav. Zatvaram elektroničko glasanje. Dakle, revizija se prvo glasanje. To je također bilo gotovo e, gotovo čudo što smo to završili na vrijeme, pa čestitke. Pervonše i Otmaru Karasu na odličnom e, radu i svim izvjestiteljima u sjeni. Otvaram e, glasanje elektronički. The vote is 28 in favor, one Hvala, jedan, e, znači 28 za, jedan protiv, četiri suzdržana, usvaja se. Još imamo dva e, zakonodavna akta u istom paketu. Otvaram elektroničko glasanje. Izvolite. The vote is closed. Zatvaram. Usvojeno. 28 za, 5 protiv. Sljedeći otvaram glasanje. SRB. To je po 10. Zatvaram. A ista većina, čestitke. A sada sljedeće točke, odnosno sljedeći dosje. Ulagačke tvrtke, čestitke Markusu Ferberu. krećemo sa prvenstvenim zahtjevima, a onda nadzor E, provincijalni zahtjevi, otvaram glasanje poimenično. Zatvaram. Usvojeno. Nadzor, otvaram glasanje. Točka 12. Zatvaram glasanje usvojeno. Čestitke Markusu Ferberu i cijelom timu. Pokrene obveznice. Prvo direktiva. Otvaram glasanje. Zatvaram. 29 prema 2, 4 suzdržano, usvaja se. A uredba o pokrivenim obveznicama otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 29 za, 4 protiv, 2 suzdržano. Usvaja se. Čestitamo Bendu Lukeu i pregovarateljima. A sada Paul Tang, objava iz održivo financiranje poimenično otvaram glasanje. Točka 15. Vote is closed. Zatvaram. 33 za, nitko protiv, dva suzdržana, odlično čestitke pol. Dakle, ovdje smo gotovo. je su, gotovo je jednoglasno suglasni, barem za ovaj dio održivog financiranja Danuta Hübner. E, CCP-ovi, točka 16. Otvaram glasanje, elektronički izvolite. Vote Zatvaram. 29 prema 3 na 3. Čestitke Danuti. Još jedan važan dosje u obzirom na kontekste. Sada Sven Gigold, program Fiskalis. Otvaram glasanje. Zatvaram. 30 za, 0 protiv 4 suzdržana. Usvaja se. A sada preskačemo jer e, moramo hitno odraditi nešto drugo pa ćemo direktivu o NPL-ovima zadržati po strani jedan čas. Imamo ova tri e, non-objectionsa. I to skupno, znači prve, e, prvo za E, OTC derivati koji nisu e, e, prošli kroz CCP, promjena zbog Brexita skupno tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugo, skup, e, skupno uglasanje bloka o uvodnim izjavama za, protiv, suzdržani, usvaja se. Skupno uvodnim izjavama za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, poimenično, elektronički za e, tekst u cijelosti. Otvaram glasanje. Vote is closed. Zatvaram glasanje. 32 za, 0 protiv, 2 suzdržana. Drugi rani e, postupak bez prigovora znači datim kada obveza kliringa stupa na snagu za određene vrste ugovora. Prvo skupno o člancima tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodne izjave e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, I sada uvodne izjave za protiv suzdržani sve se. Tekst u cijelosti poimenično otvaram glasanje. 32 in favor, 32 za, 0 protiv, 2 suzdržana. Dakle, ovo ovaj smo završili, a sada samo dvije minute pauze prije konačnog glasanja. Samo dvije minute da provjerimo glasički popis e, i, izmjene u zadnjem trenutku. Samo dvije minute. Hvala Hvala.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 Uh, uh, Kolege, u ime izvjestitelja moram vas uh, obavijestiti o ovom posljednjem fajlu riječ je o direktivi o serviserima kredita. Situacija je sljedeća. Nakon intenzivnih pregovora i nakon što smo uzeli u obzir stajalište drugih klubova i dali svoj prijedlog kojim bi se u članke e, uvele ne samo u uvodne izjave E, dakle za te mjere, no koliko smo shvatili za neke klubove e, to nije dovoljno s obzirom na to da smo u predizbornom razdoblju, a s obzirom na brojeve ovdje očito je da ne bismo ostvarili kvalificiranu većinu za odlazak na trijaloge. Mislim da bi bilo E, kontraproduktivno ugroziti tekst e, kojeg smo pripremili, kojeg smo pripremali tako naporno i e, tako kolegijalno do sada. Stoga mi predlažemo da ne glasamo i da glasanje odgodimo za sljedeći tjedan ako će nam političke okolnosti to dopustiti. U protivnom će svi klubovi morati preuzeti odgovornost što neće dopustiti da se usvoji jako, dobar, e, jako dobro zakonodavstvo, e, te da će to biti prepušteno sljedećem sazivu parlamenta uz sve posljedice koje možete e, zamisliti. Tako da sada sve prepuštamo političkim klubovima i njihovoj odgovornosti i ozbiljnosti. Ako ne možemo dogovoriti se, ne možemo ugroziti uspjeh ovog teksta. Radije onda nećemo glasati. Odgađamo glasanje, e, dat ćemo političkim klubovima priliku da još o tome razgovaraju i vidjeti hoćemo li sljedeći tjedan imati ulogu, imati e, političke okolnosti za povoljne za glasanje. Ester, izvoli. Evo, samo da vas kratko izvijestim. Da, iako je ovo vrlo kompliciran e, dokument i iako smo u situaciji da imamo dva su izvjestitelja koja su stvarno uzela u obzir jako puno prijedloga iz različitih klubova. I samo da vas još izvijestim, u protekla tri dana smo pokušali pronaći e, način kako bismo zadovoljili uglavnom jednu, jedan klub, ali i još neke. I htjela bih zahvaliti onim klubovima e, kojima je e, taj tekst koji smo dogovorili bio važan za njihovu podršku i suradnju. Oni su rekli e, ako ćete nam dati taj ustupak glasat ćemo za. A još bih htjela reći da unatoč što smo s jednim specifičnim klubom e, neprestano razgovarali i dali im nekoliko ustupaka, oni i dalje govore da će glasati protiv davanja mandata. I tu E, se ja sad pitam jesu li ti ustupci dalje na stolu ako ćemo glasati sljedeći tjedan. Ja sam i dalje spremna glasati e, prema tekstu kojeg imamo pred sobom, ali želim zahvaliti tebi kao su izvjestitelju, liberalima, ECR-u što su bili e, konstruktivni, EFDD-u koji su na posljednjem sastanku kojeg smo održali Možda niste bili baš 100% zadovoljni, ali ste bili konstruktivni. Želim zahvaliti i Ujedinjenoj ljevici na otvorenom e, razgovoru o tome kako glasati. I jedan sam klub izostavila i to je posve očito. Jedan klub u ovom domu će uvijek željeti više i više i više ustupaka u pregovorima e, kako bi na kraju opet glasali protiv, a to je klub koji želi biti u samom centru europske politike. To je klub koji želi biti u političkom centru, a kasnije se onda e, dogovarati sa svim proeuropskim strankama nakon izbora. Ali ja mislim da to nije e, vjerodostojno i to sam samo htjela podijeliti s vama. Sa svima ostalim, a svima ostalima želim zahvaliti. Hvala ti, Ester. Da. Istina je ako sporadimo tekst kojeg smo željeli e, glasati sa ovime što imamo status quo, snažno bismo unaprijedili zaštitu potrošača. To što nećemo imati na kraju usvojiti ovaj test, zato što tekst u potpunosti ne ispunava želje ovih ili onih klubova, nemamo nikakav tekst. Tako da jako je važno da kad vas organizacije pitaju što ste učinili, e, da vrlo jasno kažete tko ima odgovornost za uh, popravljanje ove situacije. Bernard, izvoli. Da, to je dokaz da u sljedećem uh, razdoblju trebamo preispitati propise. Mislim, ako plenarno uh, tako e, glasa, a onda se može nastaviti ovako pregovorima. Ali ako se radi o konačnom glasanju na temelju samo osam e, glasova, onda e, mislim, možemo i s ovakvim teškim dosijema ići na dosije, onda mogućnost druga, mogućnost više ne postoji. Možda je iz ovog postupka ovo zaključak koji se može na kraju izvući. Gospodin Luke. Da, htio sam reći u zapisnik e, da sam bio spreman i CER je također bio spreman e, danas poduprijeti ovaj dosjer mi vjerujemo da je ovaj važan e, zakonodavni dokument koji trebamo osvojiti, no međutim sada svu, sav teret prebaciti na zelene, to je ne fair jer moram reći da i postupanje s ovim važnim dosjeom je se dugo odgađao, sve se razvlačilo i na kraju su e, sastanci izvjestitelja sjeni bili na knap. E, radilo se pod velikim pritiskom i samo četvrt tjedna prije glasanja se e, predlagale formulacije koje se više nisu dale razmotriti. Bilo bi dobro, mislim, dobiti malo više vremena da se čovjek malo razmisli e, o tome je li ono o čemu se zaključuje i odlučuje ima nekakvog temelja. A to bi bilo, na primjer, zgodno. Hvala. Da, i vremenska ograničenja su jedan od problema u našem radu. Zbog toga smo i odlučili to odgoditi i vidjet ćemo hoćemo li sljedeći tjedan mm, moći glasati nakon što će svi klubovi pažljivo pročitati tekst. Filip, izvoli. E, koliko sam shvatio, većina vas govori o klubu kojem ja predsjedam, tako da moram nešto reći. E, ja ako prvo ne mogu, e, ne znam specifičnosti ovog dosija, tako da ne mogu govoriti o samoj srži. Slažem se s onim što ste rekli, kada se daju ustupci zbog trgovine, trebali bi se sve, sve strane bi se trebale držati dogovora. Tako da ne znam koja je priroda ovih razgovora, ali koliko ja znam, e, ja od samog starta kažem jesam li zadovoljan s time e, s čime trgujem i kažem da onda možete računati na moj glas, ako ne onda ne. Ne znam što su rekli izvjestitelji. E, rekli o tome. E, slušao sam e, što ste vi rekli, ali izvjestitelj naš nije ovdje, tako da ne znam što se dogodilo. Pretpostavljam da se ukupna ravnoteža nije zadovoljavajuća, no opet slažem se da ako ste dali ustupke da i nas pridobijete, a niste nas pridobili, onda naravno ti ustupci su nevažeći. Eto, to je sve što mogu u ovom trenutku reći. Ali ja smatram da ova ravnoteža kako imamo danas nije dovoljno dobro, ali, dobra, ali ne mogu više o tome reći jer ne znam detalje samog uh, e, dosjeja. Gospodine Tremosa, izvolite. Evo, 30 sekundi. Samo da kažem da smo prošli tjedan u Strasburu održali jedan vrlo konstruktivan sastanak izvjestitelja u Sjeni i ja sam podnio 31 amandman i većina je uključena. Isto vrijedi i za zelene. Tako da mislim da su dva su izvjestitelja odradila vrlo dobar posao i šteta je što izvjestitelj u sjeni nije ovdje, vaš izvjestitelj u sjeni, zato što ćemo onda na izborima morati slušati brojne moralne lekcije o nejednakosti. A e, sve nam se češće događa da u jako važnim trenucima izvjestitelji u sjeni nisu prisutni. Mi zeleni, pa mi nikad ne držimo lekcije. E, hvala vam, dobro znam da je ovu raspravu teško shvatiti onima koji ne znaju tekst, no dobro nastavit ćemo s razgovorima i možda sljedeći četvrtak e, ćemo imati posljednju priliku da glasamo o ovom dokumentu. Zastupnici, molim vas da se okupite u redovima od 16 do 22, tako da se fotografiramo i ovime e, zaključujem sastanak.